Dragi kolegice i kolege, prije no što dolazimo do e, glasanja imam jednu izjavu. Kao što se sjećate na plenarnom zasjetanju 11. svibnja predsjednik je odredio sankciju za gospodina Sinadinosa zbog neprihvatljivih primjedbi o turskom narodu za vrijeme plenarne sjednice u Ožujku. U ponedjeljak 6. lipnja je predsjedništvo razmatralo priziv gospodina Sinadinosa i jednoglasno potvrdilo odluku predsjednika da se za gospodina Sinadinosa primjeni kazna oduzimanja dnevnice za razdoblje od 10 dana. Odluka je proslijeđena dotičnom zastupniku. E, time dolazimo do glasovanja. Postupak je time završen. Kolega ima mogućnost priziva.